Dear colleagues, 9.10, it is... Devet sati i deset minuta, evo vrijeme je da započnemo sa razmjenom gledišta odbora INTADV i ENVI sa komisijom o upravljanju u šumarstvu i evaluacija akcijskog plana o Europskoj uredbi o drvu. Počinjemo upravo sa uvodnim izlaganjem naših e, kolega, potpredsjednika odbora DEVE, Erike Gerosamo. Hvala, dobro jutro svima. Na ovaj sunčan dan u Briselu, to zvuči više talijansko ili španjolsko nešto nego belgijsko vrijeme. E, podnijeli smo određenu žrtvu time što smo ovdje jutros, ali ipak to je hvale vrijedna žrtva. Budući da je prinosimo očuvanju okoliša, ali i preživljavanju i pravima ljudi koji u raznim dijelovima svijeta žive od eh, korištenja šuma i drva. Linda McHaven se ispričava što nije mogla doći. Ona je u ovom trenutku u referendumskoj kampanji u Britaniji. tako da ću ja iskoristiti priliku da kažem nekoliko riječi o ovom važnom pitanju. Europska unija svojim e, akcijskim planom o primjeni, primjeni odredaba za upravljanje šumama, dakle za šumarstvo, dakle skraćeno FLEGT na engleskom, ulaže mnoge napore upravo u područje, a kratica FLEGT upravo se odnosi na zakonodavstvo po pitanju zaštite drva i šumarstva koje je na snazi od 2013. u Europi. Ti europski napori na međunarodnom planu su uspjeli smanjiti ilegalno iskorištavanje šuma i spriječili su njihovo pretjerano iskorištavanje. Dakle, to je praksa koja ne samo da šteti okolišu, nego i onemogućuje preživljavanje zajednica koje žive od šuma. Odbor za razvoj, čiji sam ja podpredsjednik, polaže veliku pozornost na e, sporazume između Europske unije u području šmarstva i nekih zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike. Neki od tih e, sporazuma donose pozitivne poticaje, ali pri tome nastoje i kada je riječ o stavljanju pravne države u nekim konkretnim e, slučajevima, u nekim slučajevima imamo i zapravo neuspjele države koje su izvorom e, ilegalnog drva. Neki sporazumi su već na snazi i oni koji će se tek popisati sigurno će imati pozitivan učinak na reforme u tim zemljama. No, u nekim slučajevima ti sporazumi nisu propisno provedeni ili je se zastalo s provedbom. I to iz različitih razloga. Zapravo može to biti nedostatak političke volje ili jednostavno tim zemljama nije lako preuzeti sredstva i ispuniti ciljeve koji su predviđene i sporazumima. Neke zemlje, međutim, poput Indonezije, su ostvarile ogroman napredak u zanjivanju ilegalne sjeće šuma. Nedavno je revizorski sud objavio izvješće u kojem se ukazuje na nedostatke, manjkove kada je riječ u provedbi ovih sporazuma i korištenju pomoći Europske unije. Europski revizorski sud je pozvao Europsku komisiju da osmisli bolji radni program sa jasnim srednje i dugoročnim ciljevima i također je zatražio od komisije da izvoji potrebna sredstva za to. Odbor za razvoj slaže se da je potrebno osloboditi dodatna financijska sredstva koja treba na odgovarajući način e, iskoristiti u postizanju zadanih ciljeva. Ovo je zajednički sastanak, okuplja članove tri odbora i ovo je izvrsna prilika za razmjenu gledišta o mogućnosti rješavanja problema na koje ukazuje revizorski sud. Također ćemo čuti i procjenu akcijskog plana FLEGT i ovo je također izvrsna prilika za razmatranje e, revizije uredbe o drvu koja je upravo sad e, u tijeku. Postoje brojni čimbenici koji su važni u ovom kontekstu, dakle pitanje političke stabilnosti u e, dotičnim zemljama, zaštita okoliša i naravno želimo osigurati da e, zajednice koje obitavaju u tim područjima mogu i dalje na nastaviti živjeti od svog rada. A sada riječ ima predsjednik odbora INTA koji će nam e, iznijeti stajališta drugog odbora koji sudjeluje u ovom zanimljivom sastanku. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Trgovina koja se temelji na vrijednostima naravno obuhvaća i pitanje održivog šumarstva i trgovine drvom i mi nastojimo poboljšati situaciju koju je upravo opisao Enrique. 30 godina nakon e, stupanja na snagu akcijskog plana FLECT e, još e, nemamo potrebne instrumente za osvarenje ovog plana i sada se približavamo osvarenju prvoga, odnosno akcijskog plana za Indoneziju i to može biti korak u pravom smjeru. No, mislim da trebamo razmotriti globalni vrijednosni lanac u različitim sektorima jer inače nećemo moći osigurati zaštitu okoliša i zaštitu ljudi na terenu. Jučer na večer e, zaključili smo predlog zakonodavstva o mineralima iz područja zahvaćenih sukobima i to smo upravo učinili tako što smo sagledali cijeli vrijednosti lanac od početka do kraja. To je dobar pristup i treba ga uvrstiti u razmatranje svih naših zakonodavnih akata. Hvala svima. Sada ću odmah dati riječ gospođi Lorenzo iz eh, glavne uprave DEVKO. Hvala, evo molim samo da nam prikažu prezentaciju. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. Um, thank you very much for having us this... Dobro jutro i hvala na pozivu na sudjelovanje u ovom zajedničkom sastanku tri odbora. Ovo je izrazna prilika za raspravu i za odgovaranje na nekih neka vaša pitanja o akcijskom planu. Evo nekoliko uvodnih slajdova kako bih podsjetila sve na akcijski plan i također na točku do koje smo došli u našoj evaluaciji. Akcijski plan, kao što znate, je usvojen 2003. godine s ciljem suzbijanja ilegalne sjeće i s time pridružene trgovine. I za to su bile nadležne dvije uprave, glavna uprava DEVKO i glavna uprava ENVA. Sada akcijski plan obuhvaća i zemlje članice i zemlje partnere. Plan ima dojak i cilj, dakle želje poboljšati upravljanje šumama e, i želi poboljšati trgovinu to su prednosti tog plana, ali brojne e, slabosti također proizlaze iz tog dvojakog cilja. Ukratko rečeno, akcijski plan je vrlo inovativan instrument. To nije razvojni program, nego je to vrlo složen paket političkih e, i zakonodavnih mjera koji predviđa sedam područja djelovanja koji obuhvaćaju upravljanje inicijative privatnog sektora, financiranje i razvoj i europsko zakonodavstvo. Glavna sastavnica, ali također i e, glavno postignuće akcijskog plana je dobrovoljan sporazum o partnerstvu koji je usvojen 2005. godine i koji je ovlastio komisiju da dogovori trgovinske sporazume sa zemljama koje proizvode drvo. Ovaj dobrovoljni sporazum je zapravo e, glavno postignuća i srž akcijskog plana i on omogućuje zemljama koje izvoze drvo u Europsku uniju da to i da se već činiti, a Europska unija svoje strane daje automatski pristup europskom tržištu verificiranim drvnim proizvodima. Također, akcijski plan treba poboljšati upravljanje u tim zemljama i povećati i odgovornost, transparentnost i sudjelovanje dionika. Zatim, pitanje e, drva, što je drugi dio flekta, će obrazložiti kolega iz Glavne uprave za zaštitu okoliša. evaluacija akcijskog plana. Ona se provodi nakon 11 godina provedbe. To nije bila naša pravna obveza, ali smatrali smo da s obzirom na promjenu konteksta ipak moramo pristupiti evaluaciji učinkovitosti tog plana. Evaluacijom je obuhvaćeno svih sedam područja i ona se također povezuje sa revizijom revizorskog suda, a također se usklađuje i sa posebnom evaluacijom Europske uredbe o drvu. E, rezultati su nedavno se počeli objavljivati. Izvješće o evaluaciji je objavljeno u svibnju. Um, očekujemo da se uskoro objavi i radni dokument osoblja. Moram priznati da smo u evaluaciji naišli na određena ograničenja kada je riječ o podacima koji su prikupljeni i o trgovini, ali posebice o šumarstvu i upravljanju. Evo nekoliko riječi o metodologiji i rezultatima. Ovo je neovisna evaluacija koja se nadovezuje na paket bolje zakonodavstvo i započeta je pod vodstvom e, upravljačkog odbora koji je obuhvatio ne samo glavne uprave u komisiji nego i zemlje članice, a prije nego što prijeđem na slabosti i prednosti na koje je evaluacija ukazala, dopustite mi da kažem da je to bio veliki napor jer prvo što se pomisli o flektu je upravo ono što smo i mi čuli prije samog početka prezentacije jest da još uvijek nakon 13 godina nema e, dozvola za trženje. E, želim međutim naglasiti da je flekt vrlo složen instrument e, i ono što možemo ukratko reći o tome jest da mjerljivi rezultat e, dozvole koje su najjednostavniji dio svega zapravo nije ostvaren, ali moramo također naglasiti da smo ostvarili i prava Eh, odnosno da nismo uspjeli mjeriti stvarna postignuća kao što je poboljšanje upravljanja. Dakle, imamo određene rezultate, ali ne možemo ih konkretno izmjeriti. Kada je riječ o izvješću konzultanata u evaluaciji, govori se o glavnim prednostima flekta, a to je, kao što sam spomenula, inovativnost. Ovaj instrument je i dalje aktualan i relevantan i uživa podršku i privatnog sektora, civilnog društva i svih dionika koji su uključeni u proces usvajanja sporazuma. Sporazum se je pokazao troškovno učinkovitim. Dakle, imamo dobar omjer i troškova i koristi i on također predstavlja pravu dodanu vrijednost e, Europske unije i kada je riječ o učinku na tržištu, ali i učinku na političke aspekte. Dakle, uspjeli smo utjecati na promjene u upravljanu i imali smo velike prednosti zahvaljujući tome što smo uskladili djelovanje sa zemljama članicama. Koji su naši uspjesi? Pa imamo 15 eh, zemalja, šest dobrovoljnih partnerskih sporazuma koji su u provedbi, koji su potpisani. Treba sada pristupiti licenciranju i eh, devet eh, sporazuma koji su u tijeku pregovora. I zapravo samo postojanje efekta opravdava se Indonezijom koja je najsjajniji primjer uspjeha i uskoro očekujemo da će dozvole biti izdane do 2016. godine. I kada je riječ o uredbi u drvu, obilježili smo određeni uspjeh kada je riječ o postupku javne nabave za drvo, što je imalo doista značajan učinak na tržište. Na međunarodnom planu došlo je do na neki način efekta prelijevanja, odnosno druge potrošačke zemlje poput Japana, Australije i tako dalje su počele poduzimati mjere protiv ilegalne sječe drva. Imamo i bilateralne dijaloge na u međuvremenu najvažnijem tržištu u Kini. I očekujemo da će se e, razviti i politike javne nabave u zemljama koje proizvode drvo i to će utjecati na njihova unutarnja tržišta. Koji su glavni nedostaci akcijskog plana prema evaluaciji? Oni su već spomenuti. Tu je pitanje planiranja i propusta u koordinaciji. E, to se zapravo tiče i rada komisije i zemalja članica. Dobrovoljni partnerski sporazumi su se pokazali vrlo složenim instrumentom koji iziskuje mnogo resursa, a s vremenom vidjeli smo u zemljama partnerima različite razine zalaganja u skladu s time koliko su daleko sežne bile te promjene kada je riječ o upravljanju. Imamo i druge akcijske pravce u akcijskom planu na kojima nismo dovoljno radili što uključuje i financiranje i ulaganje i također e, drvo iz područja zahvaćenih sukobima. Što se dogodilo? Zapravo u posljednjih deset godina kontekst se iz korijena promijenio i <coughs> promijenile su se okolnosti deforestacije, zapravo sada imamo prenamjenu kao glavni uzrok e, deforestacije i to je dovelo i do smanjenja važnosti globalnog tržišta. U evaluaciji se također govori o prilagođavanju djelovanja i zemljopisnoj situaciji kako bi se ojačala učinkovitost također se govori o jačanju praćenja i provedbe u cilju poboljšanja učinkovitosti rješavanju glavnih uzreka deforestacije, a to je povezano sa širom raspravom o tome kako bi trebala točno biti politika za suzbijanje deforestacije i naravno nastoji se surađivati sa raznim inicijativama za suzbijanje klimatskih promjena kako bismo poboljšali mjere koje se moraju međusobno dopunjavati. E, radni dokument osoblja još nije objavljen, bit će objavljen do kraja lipnja. I to nije dokument koji sadrži prognoze za budućnost, nego se temelji na evaluaciji i na zaključcima iste. Pokušat ću to sažeti i zapravo od nas se ne očekuje razrada novih politika prije nego što se završi ovaj postupak promišljanja. Glavna poruka koja proizlazi iz svega toga jest da je akcijski plan eh, instrument koji odgovara svoje svrsi i da također pokazuje dobre rezultate po pitanju troškovne učinkovitosti. Mi ćemo naravno nastojati riješiti neučinkovitosti i nedosljednosti u planiranju i provedbi. Sljedeći korak je usvajanje radnog dokumenta osoblja i očekujemo također zaključke vijeća koji će se usvojiti još pod nizozemskim predsjedanjem i to će vjerojatno biti početak procesa koji će završiti rezolucijom parlamenta. Trebamo pokrenuti i proces e, rasprave u javnosti koji će se pozabaviti glavnim pitanjima u vezi sa deforestacijom. Hvala vam. Thank you very much. And now we can uh, Hvala lijepo. Sada možemo saslušati gospodina Alija, dakle, koji će nam pričati o drugom aspektu ovog flekt akcijskog plana. Izvolite. Dobro jutro, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici da vam se obratim i dakle održim izlaganje nakon kolegice iz DG Devka. Ne moramo vas uvjeravati u složenost e, ovog djelovanja, dakle velika je to tranzicija koju pokušavamo provesti. Kao što smo rekli, u velikoj većini zemalja u kojoj radimo politička situacija je složena. Govorimo o Indoneziji, federalnoj državi, koje postoje različita gledišta, dakle, moramo to objediniti, to nije jednostavan posao. Međutim, da postižemo dosta dobar napredak teškoćama unatoč. Da smo razgovarali prije šest mjeseci, rekao bih vam da je sve na čekanju, zato što ministar trgovine traži brojna izuzeća za industriju namještaja, međutim tu je postignut napredak, dakle, donesena je delegirana uredba, dakle, kojom će se provesti licenciranje u Indoneziji. Dakle, neće, izraziti, neće se izraziti protivljenje u tom slučaju i u tom slučaju će to stupiti na snagu sredinom kolovoza. Potom slijedi e, postupak u trajanju tri mjeseca u kojem će zemlje članice, dakle stvoriti odgovarajuću strukturu i ukoliko sve prođe kako valja, krajem godine bi trebale prve količine drva stići u Europsku uniju. To je značajno kada je riječ o učinkovitosti flekta. Mislimo da će Indonezija sama vidjeti tu brojne dobrobiti nakon što uspostavi ovaj sustav. Imaće određene prednosti, a zemlje koje se pitaju počeli tim putem ili ne, vidjet će koje će se dobro biti ostvariti e, Indonezija i to će biti katalizatorom e, za napredak u budućnosti. Kada pogledamo uredbu o drvu, Želim vas podsjetiti na ključne obaveze iz ove uredbe to su dakle revizija te provedba od čega se ova uredba sastoji. Tu je čitav niz e, propisa koji se tiču due diligence dakle dužne pažnje. Dakle, gospodarski subjekti trebaju to obavljati prije nego što stave na tržište e, drvne proizvode i drvnu sirovinu. Dakle, nema kontrola više na ulazu u zemlje, već to spada u nadležnost gospodarskih subjekata, to trebaju provjeriti, dakle, njihov tu provedbu treba provjeriti zemlje članice. Potom, e, zabrane, dakle kazne za one koji stavljaju na tržište ilegalno posjećenu drvnu e, sirovinu. Dakle, zato postoje nadležna tijela koja se bave kontrolama i koji se bave ovim pitanjem. Dakle, trgovci trebaju imati dokaze o sljedivosti proizvoda. To je nova vrsta postupka. Postoje i neka kašnjenja, postoje dakle, oborojne obaveze za zemlje članice koje trebaju provesti odgovarajuće strukturalne promjene kako bi bili u skladu sa ovim zakonodavnim okvirom. Imamo dakle stvaranje sustava za provjeru gospodarskih subjekata, dakle te pristup koji se temelji na procjeni rizika. Dakle, nema više kontrole na granicama, nije riječ o carinskoj kontroli, a uloga komisije je da to nadzire, da promovira suradnju od strane zemalja članica. Prilikom E, preispitivanja. Nedavno smo o tome izradili izvješće. Dobili smo e, brojne doprinose putem javnih konzultacija, putem e, dijaloga sa dionicima. I ovdje su glavni elementi našeg izvješća. Vjerujemo i dalje da ova uredba ima veliku, veliki potencijal u borbi protiv ilegalne sjeće. To priznaje velik broj dionika. Oni vide da ova uredba daje značajnu vrijednost u borbi protiv deforestacije. Međutim, također priznaje se da od strane zemlja članice i privatnog sektora potreban dodatni napor kako bi se ispunili ciljevi uredbe. O prikupljeni dokazi kazuju da nadležna e, tijela nisu lagala dovoljno u provedbu uredbe. Znamo da diljem zemalja članica postoji rezovi u javnim rashodima i da je zato teško ispunjavati sve veći broj novih obaveza i tu bi trebalo uputiti neka nova financijska sredstva. Međutim, postupno bilježimo napredak i u tom području su gospodarski subjekti e, sve više poduzimaju korake kako bi osigurali zakonitost e, svojih izvora, dakle sirovina. Potrebni su dodatni napori od strane gospodarskih subjekata i nadležnih tijela da bismo dobili potpunu provedbu. Uloga komisije je da promovira suradnju i da se osigura učinkovitu primjenu diljem zemalja članica. Mi trenutno podižemo svijest, dakle, u javnosti putem komunikacijskih kampanja, suradnje sa gospodarskim subjektima. Vidimo da na globalnoj razini, recimo Australija, uvodi slično zakonodavstvo. Švicarska se također inspirira našim primjerom. brojno gospodarstva u razvoju također e, gledaju na ovo kao na primjer. Dakle, imali smo i sastanak sa ministrima za okoliš u Japanu i povjerenik Vela je dakle sugerirao da se druge zemlje dakle pozabave ovakvim rješavanjem ove situacije. Kao što smo rekli, ova uredba će biti poticaj e, za zemlje s kojima imamo dobrovoljne partnerske sporazume da prilagode svoje sustave. Jednom kada Indonezija ovo primjeni, naši uvoznici više neće trebati primjenjivati ovu uredbu na te pošiljke zato što će ovaj sporazum pružati dovoljan zakonodavni okvir kada je riječ o ispunjavanju pravnih uvjeta za uvoz drvne sirovine. Međutim, jedno od pitanja s kojim smo se susreli tijekom ovog preispitivanja e, bio je vezan uz područje primjene. Dakle, identificirali smo neka pitanja, ustanovili određenu nedosljednost. Recimo, e, stolovi su bili uključeni u ovu uredbu, stolice ne. I mislimo da bi se tu trebala preispitati dosljednost i vidjeti bi li se mogla u tom smislu proširiti nadležnost. U suradnji sa zemljama članicama unazad dvije godine, dakle putem e, skupina stručnjaka i odbora za flegt. Želimo da zemlje članice uče jedne od druge, da razviju smjernice, da međusobno komuniciraju, naročito kada je riječ o najboljoj praksi. Dakle, s druge strane imamo provedbu i primjenu. 2014. imali smo 18 zemalja članica gdje još, gdje su, koje su još trebale uskladiti svoje zakonodavstvo. Od prošle godine imali smo samo četiri zemlje članice koje su trebale provesti dodatne mjere, koje su trebale osnovati e, potrebna nadležna tijela i tako dalje. Mi s tim zemljama održavamo dijalog. Malo poštravamo svoj pristup kada je riječ e, o nedosljednoj primjeni, dakle, govorimo i o postupku kršenja e, prava, dakle, strane tih zemalja. Imamo zemlje poput Španjolske koje su e, rekle da neće imati jedno nadležno tijelo, već nadležno tijelo u svakoj regiji. To ponešto komplicira situaciju, ali to ovisi i o sustavu vlasti u zemljama. Dakle, htjeli bismo e, da od ta nadležna tijela i do kraja ovog mjeseca. Općenito, situacija je pozitivna. Kao što sam rekao, sa po, pristupa u kojem ohrabrujemo suradnju, počeli smo zauzimati nešto odlučnije stajalište i to počinje pokazivati e, rezultate, dakle naročito onim zemljama koje kasne sa primjenom. Imamo također e, učinkovit dijalog sa predstavnicima civilnog društva i nadam se da ćemo tijekom idućih godina zabilježiti sve veći napredak Vidimo u velikom broju zemalja članica da se uspostavljaju dobre kontrolne točke. Imamo također i određeni broj sudskih postupaka koji se tiču gospodarskih subjekata koji se ne drže zakona. Oni su također sankcionirani. Imamo također eh, tijekom godišnjeg dijaloga sa eh, Kinom Prenijeli smo određene poruke kineskim sugovornicima, upozorili kad se ovo primjenjuje, da znaju sa kakvim zakonodavnim okvirom sad imaju posla i da bi se to moglo odraziti na njihove trgovinske mogućnosti sa Europskom unijom. Stvari napreduju, ne velim da su savršene, još se mnogo toga mora obaviti. To bi s moje strane za sad bilo sve. Hvala vam lijepa. Hvala komisiji na ovim obrazloženjima. Sada možemo započeti raspravu. Zastupnik e, Žado, izvolite. Hvala lijepa. Imao sam sreću biti izvjestitelj u odboru INTA kada je riječ e, o dobrovoljnim partnerskim sporazumima FLECT. Iscrpno smo i žustro raspravljali još tamo 2014. Još tijekom prošlog saziva upravo o delegiranom aktu koji se tiče Indonezije. Riječ je doista o važnom pitanju, dosta napetoj raspravi, zato što je do prije nekoliko godina sve ukazivalo na to da se velik dio šumarske, da je velik dio šumarske aktivnosti u Indoneziji ilegalan. E, indonezijska vlada se e, jako zalagala, ovdje je bila riječ i o reputaciji cijele zemlje i dakle postojala je dobra volja da, tu, da se tu stanje popravi. Dakle, ovo e, zapravo mnogo govori o učinkovitosti flekta. Mi, naš klub je uvijek štitio taj mehanizam. To je instrument za promociju pravednije trgovine. To je također instrument zaštite očuvanja šuma iako danas e, do deforestacije uglavnom dolazi zbog prenamjene zemljišta dakle, u poljoprivredno, ali po meni ovo jako važan također instrument demokratizacije e, društva tamo gdje se on primjenjuje. Što time želim reći? Dakle, izborni proces, e, pravna država, ali demokracija se također e, gradi u suradnju sa svim dionicima, prije svega su to predstavnici civilnog društva i duž cijele ove, ovog proizvodnog lanca, naročito kada je riječ o e, dakle, vađenju sirovina u bilo kakvom obliku. Znamo da tu često dolazi i do korupcije. Dakle, u većem broju zemalja s kojima smo zaključili ovakvu vrstu partnerstva, nevladine organizacije su izrazile zadovoljstvo ovom vrstom suradnje. Sad jasno nam je da je situacija složena Flekt je donesen e, prije nekog vremena. I ova evaluacija e, veli da postoje rašireni problemi. Mehanizam e, nije doveo do stvaranja sustava licenca koji bi opravdao postojanje ovog sustava. Dakle, potrebno je postići rezultate. Međutim, rizik je da se sve želi napraviti na brzinu. Jer ukoliko sustav licenciranja nije jasan, onda se cijeli sustav dovodi u pitanje. Dakle, moj klub podržava ovaj sustav. Vidjeli smo učinke koje je on donio u Indoneziji. Međutim, moramo se osigurati u učinkovitosti ovih licenci. One ne smiju ukazivati na eventualnu korupciju. cijelom svijetu sustav šumarstva, sustav sječe drvne građe je složen, naročito u Indoneziji. i Parlamentarni odbori zajedno sa Europskom komisijom moraju se zalagati za konkretan partnerski sporazum kako bi prve licence koje se budu izdale doista bile izdane bez ikakve mogućnosti za podizanje sumnji da ne budu loš primjer za sve. Hvala lijepo, zastupnica Miller. predsjedavajući, pozdravljamo ovo izvješće komisije, posebice zaključke komisije da eh, je, nije potrebna promjena Europske uredbe o drvnoj sirovini. Eh, eh, Europski sustavi kontroli su različiti i nisu možda usporedivi e, i stoga je bilo za očekivati da provedba ovdje ne ide jednakim korakom naprijed e, i i prema našem mišljenju promjena uredbe je preurenjena, e, ali vi ste naglasili gdje su e, slabe točke koje moramo ukloniti i moramo unutar zemalja članica e, svoje pokušaja intenzivirati kako bismo gospodarskim subjektima dali više informacija a i moramo paziti da ne nametnemo još administrativnog tereta gospodarskim subjektima. E, možemo recimo u okviru e, nekog dodatka e, raspravljati o tome da se upravo usporedba različitih regija iz koje dolaze šumarski proizvodi, drvni proizvodi budu e, uravnoteženi i kako bi svi, sva šumarska poduzeća imala jednake uvjete na e, tržištu. I ovdje E, raspolažemo enormnim resursom na području šumarstva i mogla bih zamisliti e, da treba promisliti o tome e, recimo da se obuhvate i proizvodi poput pluta koji se uvoze, možda bi se i to moglo obuhvatiti ovom uredbom, meni bi to bilo zaista bitno, nadam se da možemo napredovati velikim korakom koracima i da možemo masivno e, suzbiti ilegalnu trgovinu drvnom sirovinom. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Fjellner. Thank you very much. Uh, as... Hvala. K, uh, član e, ovog parlamenta često zaboravljate čime ste se prije bavili u, prošlom životu. Ja se sjećam da sam često radio kao izvjestitelj u smjeni e, e, da, za e, uredbu o drvnoj sirovini. Oprostite ako sam zaboravio neke e, detalje o, ove uredbe, no dobro je čuti da imamo reviziju provedbe ove uredbe. I htio bih pitati jedno pitanje i to prvo konkretno pitanje glasio. znamo da e, uredba o drvnoj sirovini podrazumijeva i kazne i to, o tome se uvijek e, čest, e, dugotrajno raspravljalo prije e, donošenja uredbe. Htio bih znati je li bilo kazni koje su bile izrečene, je li netko kažnjen za nekakav čin, za nekakav prekršaj. Je li netko ocijenjen da nije poštivao odredbe iz ove uredbe? Iako je odgovor ne, onda možemo gledati to na dva načina. Da, imamo jasan manjak e, e, provedbe i zato nije bilo izrečenih kazni, ali može postati i drugo viđanje koje možda trebamo uzeti u obzir prije nego što e, zaključim reviziju ovog uredbe možda izazov provesti ovu uredbu dakle, i ostvariti sve što se u njoj navodi. Oprostite ako sam zaboravio detalje, ali e, morati jamčiti e, e, jamčiti dakle vrste podrijetlo građe s kojom radite. Što recimo sa papirom? Ako ste recimo tvornica papira u u Finskoj znamo da Finska uvozi mnogo sirovine iz Rusije. Teško mi je zamisliti da finska tvornica ima dvije linije proizvodnje, jednu sa, za preradu finskog, a drugu za preradu ruskog drva. Ili svi mm, ovi stolovi oko nas su vjerojatno iverica. Možemo li reći koja je vrsta drva upotrebljena za Ivericu? Znam da smo išli dosta u detalje i dosta se o tome raspravljali. Recimo, Ikea je rekla mi možemo to e, sve uzeti u obzir i mi možemo provoditi sve što je rečeno u redbu. U tome sumnje nema. No, je li moguće za manja poduzeća e, da kažu da ova ivarica sadrži ovu i ovu vrstu drva i to je relevantno da o tome razmislimo. Ako veliku e, lepezu, jer imamo mnogo novih proizvoda koji dolaze iz e, drvne industrije, recimo plastika od celuloze, tu bi trebalo moći reći od čega proizvod vuče podrijetlo da e, ispoznamo možda i vrijednost e, tih resursa. E, u mome jeziku postoji riječ koja bi opisuje ostatak onoga što je ostalo nakon što, žetve. Danas je teško nešto učiniti s tim ostatkom, iako znamo da on ima vrijednost i ta praznina, odnosno taj ostatak e, je ostatak nečega i e, ako iz njega e, želite raditi novi proizvod, onda je kompleksno pisati i njegov nastanak i njegovo podrijetle. Što komisija misli o tome? Možda je li problem provedba da je ovo zapravo vrlo teško provesti jer i nije samo pitanje resursa sirovine. Hvala. Thank you. Hvala, gospođa Hautala. hvala, predsjedavajući. Mnogo inicijativa za transparentnošću na području neobnovljivih resursa e, koji se e, koriste ili recimo Eh, inicijative za transparentnošću u rudarstvu no postoji eh, zaista potreba da osiguramo da se eh, i ovi resursi izrabljuju na transparentan način i zato pozdravljam reviziju uredbe o drvnoj sirovini i akcijski plan FLECT. Mi bismo stvoriti nešto e, mnogo učinkovitije na osnovu ovoga što je postignuto na osnovu e, akcijskog plana FLECT i dobrovoljnih e, partnerskih sporazuma i ove uredbe o drvnoj sirovini. Mislim da se to, ako dobro razumijem, e, postaće Evropski akcijski plan o deforestaciji i zaista bismo mogli stvoriti nešto novo i krenuti u novi naraštaj nekoliko pitanja je li, hoće li komisija e, raditi više po sustavu klastera jer čujem da postoje nekonzistentnosti koje treba ukloniti. E, to znači da komisija mora e, raditi na koherentni način i vjerujem da provedba e, razvojnih ciljeva, takozvana agenda 2030 omogućuje komisiji to. Mi u parlamentu moramo e, sagledati to iz šire perspektive. Iduće kvitane čuli smo od e, od evaluatora ove uredbe o drvnoj sirovini da možda treba proširiti popis proizvoda. E, to bi e, moglo biti jedno od glavnih zaključaka jer čuli smo da je konverzija šuma e, je glavni pokretač ilegalne sječe i degradacije, deforestacije šuma. Bili to mogao biti direktni cilj ove uredbe? Čujemo da privatni sektor nije dovoljno uključen u ovaj akcijski plan FLECT. E, možemo li nekako e, kreirati instrumente koji bi bi bili obvezni ili obvezujući mehanizmi za suradnju i da e, gospodarski subjekti budu odgovorni za svoj proizvodni lanac bili smo mogli izvući pouku e, iz uredbe o sirovinama koje dolaze iz e, područja gdje se vode ratni sukobi. I tu bismo zaista mogli nešto primijeniti od toga i na uredbu u odrvnoj sirovini. I ako komisija sada želi napraviti akcijski plan o deforestaciji i degradaciji šuma. E, hoće li to biti na transparentan način kako bi mogli sudjelovati svi sudionici? Malo sam e, razočarana što je komisija opet e, dala svoj dokument u kojem nije dovoljno konzultirala ostale institucije i ostale dionike, pa možda civilno društvo nije dobilo prilike da sudjeluje u svemu. Thank Hvala lijepa. Željeli bismo čuti odgovor e, komisije. E, gospođa Lorenzo bi možda mogla početi, a onda e, gospodin Anlej, kako biste radije? E, hvala. Ja ću u ime opće uprave za okoliš prvo ću odgovoriti pitanja gospodina Žadoa mi smo zabranuti kao i on da e, ćemo kod slučaja Indonezije imati prva slučaj. E, ne možemo e, dopustiti da rade polovično i Indonežani su morali uključiti cijeli sektor drvne industrije i proizvodnje namještaja. Imali smo sastanak sa 25 e, ljudi iz Indonezije i, oni su svi e, izrazili spremnost i to je zaista veliki napredak koji su učinili, mnogo toga su odradili i pokrivaju 100% e, udarnu industriju znaju vrlo dobro da je vjerodostojnost u pitanju i ako neka eh, udruga za eh, civilnog društva njihovu prvu pošiljku proglasi sumnjivom, znaju da bi im vjerodostojnost bila narušena. I, i dakle, tu postoji eh, E, da, i spremnost e, e, partnera iz civilnog društva da se uleđaju s nama i indonezijske udruge za civilno, civilnog društva također sudjeluju u svemu. Oni nas podupiru u ovom radu. Zatim pitanje o EU uredbi o drvnoj sirovini da postoje kazne. E, kazne određuje e, zemlje članice i u nekim zemljama članicama kazne su izrečene, sustav funkcionira kao što sam rekao. E, mi smo i inspektore recimo iz Slovenije, Švedske, poveli smo sa sobom u Kinu kako bi im poručili tu poruku kako bi to polučilo nekakve pomake. Nadamo se da će oni shvatiti e, poruku koju su im prenijeli europski inspektor. Dakle, u našoj uredbi nema e, manjka angažiranosti privatnog sektora i mi ćemo dati primjere, detalje, kazni i mjera poduzetih u zemljama članicama. E, pitanje je postavljeno je li teško ovo provesti, jeste teško je provesti. Mi smo e, se oslonili na savjetovanje, e, razmjenu iskustava. To je bilo tako protekle dvije godine, to je u većini zemalja dalo dobre rezultate. U nekim zemljama morali smo biti šešći. E, vi valjda od nas očekujete da surađujemo što više moguće, ali i da na kraju budemo pripremni na žešće korake, postavljanje, pitanje, miješanje vrsta i kako E, saznati sastav proizvoda. Ako ste vi e, gospodarski subjekt, e, vama je u interesu da je vaša građa zakonito posjećena, jer ako počnete miješati izvore i ako imate proizvode koji nisu sadržane nelegalne dijelove, to nije u interesu gospodarskim subjektima jer gospodarski subjekti koji imaju dostavu e, drvne sirovine iz različitih izvora imaju još veći interes da sve bude u redu. Postavljeno je pitanje koherentnosti. Kad sam govorio o koherentnosti, govorio sam o koherentnosti e, o cijelom e, rasponu e, uredbe. Neću vam sada reći točno što će biti rezultat. Mi ćemo to procijeniti, konzultirat ćemo se i pogledat ćemo implikacije nekih promjena, ali ipak je i revizija pogledala, rekla da treba neke stvari pregledati i pogledati vidimo e, vezu sa deforestacijom. Mi smo pokrenuli studiju koja prati deforestaciju i e, iznaći ćemo koji pristup je potreban. Čekamo kraj studije i sve što komisija E, napiše i donese bit će e, napravljeno u savjetovanju sa državom članicama, sa civilnim društvom. Neće to biti napravljeno e, u nekakvoj kuloslovnovače. I to je vrlo složeno i, i neki su već rekli ono što smo objavili u komisiji prije dvije, tri godine dolazi do mm, napretka po pitanju deforestacije. Mm, recimo sada je palmino uljen i je dobilo dosta publiciteta. Mogli bismo isto govoriti o kavi, sa, soji, kakao. Dakle, to je cijeli niz e, proizvoda koji imaju sličnu problematiku. Da, e, je zanimljivo čuti E, kako ste to povezali sa e, rudačama koje dolaze iz područja zahvaćenim sukobima. E, prijedlozi su u toj uredbi bili nadahnuti ovim što je stavljeno u uredbi u drvnoj sirovini. Kad pogledamo robu, postoje pritisci od strane zemalja članica da provjerimo podrijetlo robe kod recimo ulja, palminog ulja moramo pogledati sustav certificiranja. Hvala vam lijepa. Okay, perhaps another... Uh, možda e, još e, pitanja e, i da se dotaknem primjedaba što će komisija učiniti ja ću, hoćemo li raditi u klastore da opće uprave e, tako moraju postupati, moraju e, predsjednik Timmermans je nas je prisilio da radimo i surađujemo među općim upravama i još ćemo vidjeti koji su načini suradnje e, da svi surađujemo u vrsti klastera, ali što se tiče akcijskog plana FLECT, treba nam e, više suradnje sa svim službama i surađujemo e, sa općom upravom za razvoj, općom upravom e, za okoliš, ali tu su i zemlje članice, to je najbitniji čimbenik, dakle potreba za suradnjom sa zemljama članicama je izražena. Što se tiče privatnog sektora, eh, kaže se da privatni sektor nije dovoljno uključen što se tiče akcijskog plana naša suradnja sa partnerskim zemljama imamo FLECT instrument sa organizacijom FAO gdje se gleda kako ojačati privatni sektor i e, to se ne tiče samo zemalja sa kojima imamo dobrovoljni partnerski sporazum. E, nama, nas najviše brine mala poduzeća koja mogu E, negativno pogoditi promjene po zakonskim pitanjima. Što se tiče dokumenta koji se tiče revizije, on je napravljen on je također odobren od strana parlamenta i e, mi u službama još revidiramo taj dokument. Imat ćete priliku reagirati na njega kada bude objavljen do kraja lipnja. Što se tiče evaluacije, konsultanti su se savjetovali sa svim dionicima i privatnim sektorom u partnerskim zemljama članicama. Hvala na ovoj zanimljivoj raspravi i hvala komisiji na izlaganjima. Želim zahvaliti e, svim članovima ostalih odbora i ovdje zaključujemo ovaj dio sastanka. E, napravit ćemo stanku od dvije minute jer je povjerenik vani i onda ćemo prići na novu točku dnevnog reda rada odbora.